Ponovno otvaram sjednicu. Zapisnik s jučerašnjeg sastanka i tekstovi su na raspolaganju. Ima li prigovora? Ako nema, onda se zapisnik smatra usvojenim.